Inta i Peš odbori su odlučili su ući u međuinstitucionalne eh, eh, pregovore u skladu sa mm, pravilom 69d eh, poslovnika i stavovi koje je usvojio parlament na prvom čitanju što se tiče mandata